Dobro jutro, dragi kolege i kolegice. Ispričavam se, ali vodimo vrlo važan trijalog i svi smo bili tamo, dakle jedna skupina nas je bila tamo. Želim vas zamoliti da testiramo glasovanje, otvaram glasovanje. Gospodin Kalveš, Šabon, Lokat. Imate nešto za reći u vezi s poslovnikom? Dok traje test, možete reći što imate za reći u vezi s poslovnikom. Kolistite mikrofon ja ne volim da se igramo glasovanjem i isto tako vremenom e, zastupnika već je 10 i 20 svi imamo poteškoće pronaći dovoljno vremena svi e, tu e, se žure na neke druge sastanke neki moraju otići i izgubili su 20 minuta svi su došli na vrijeme mnogi su došli na vrijeme a vi niste ja sada tražim da se ne glasa danas nego jedan drugi dan. Ovo je antidemokratska praksa koju ne podnosimo. E, hvala. Ja sam se već ispričao jer smo u teškim vremenima i stvari se događaju paralelno. Mnogo je ljudi, ne samo ja, e, bilo tamo i naravno e, moramo im dati mogućnost da glasuju. Započinjemo s glasovanjem, započinjemo sa prvim glasovanjem. to je vezano za OTC izvedenice. Dakle, eh, gospodin Lange je izvjestitelj, otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 36 za, 1 protiv, 2 suzdržana. Čestitam izvjestitelju. Drugo glasovanje referentne vrijednosti. Nina Gil, izvjestiteljica. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. 38 za, nitko nije protiv, jedan suzdržani, usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. Sljedeće sporazum o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda preinaka. case Swinburne je izvjestiteljica. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvoram glasovanje. 39, dakle jednoglasno usvojeno, čestitam. Sljedeće, rezultat trijaloga, pitanje e, rastućih tržišta malih srednjih poduzeća, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 36 za, nema nikoga protiv, tri suzdržana, eh, čestitam izvjestiteljici. Ann Sanders. Sada idemo na izvješće Onasa Fernandesa eh, o o u vrijednostni papiri. Počinjemo sa prijedlogom eh, za odbijanje poimeničnim glasovanjem, otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Dakle, nastavljamo s glasovanjem. Kompromis A. Ne, 19 protiv, 12 za, 8 suzdržanih. Oni koji su za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis CAA za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis CA za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis DA za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis DB za protiv suzdržani usvojen, kompromis DC za protiv suzdržani usvojen, kompromis DD za protiv suzdržani usvojen, kompromis DE za protiv suzdržani usvojen, kompromis DF za protiv suzdržani usvojen, kompromis DG za protiv suzdržani usvojen, kompromis DH za protiv suzdržani usvojen, kompromis DI za protiv suzdržani usvojen kompromis DJ za protiv suzdržani usvojen kompromis DK za protiv suzdržani usvojen kompromis E za protiv suzdržani usvojen kompromis F za protiv suzdržani usvojen amandman 197 e, za protiv suzdržani odbijen kompromis G za protiv suzdržani usvojen Kompromis H za protiv suzdržani usvojen. Kompromis I za protiv suzdržani usvojen. Kompromis J za protiv suzdržani usvojen. Amandman 71 za protiv suzdržani odbijen. Kompromis K za protiv suzdržani usvojen. Kompromis L za protiv suzdržani usvojen. Kompromis M za protiv suzdržani usvojen. Kompromis N za protiv suzdržani usvojen. Kompromis O za protiv suzdržani usvojen. Amandman 81 za protiv suzdržani usvojen. Kompromis P za protiv suzdržani usvojen. Kompromis Q za protiv suzdržani usvojen. Kompromis R za protiv suzdržani usvojen. Kompromis S za protiv suzdržani usvojen. Kompromis T za protiv suzdržani usvojen kompromis u za protiv suzdržani usvojen kompromis v za protiv suzdržani usvojen kompromis duplo za protiv suzdržani usvojen kompromis duplove a za protiv suzdržani usvojen kompromis x za protiv suzdržani usvojen Glasovanje na, za prijedlog e, kao što je izmijenjen. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. 28 za, 12 protiv, nitko nije suzdržan. E, čestitam izvjestitelju, to nije bilo lako. Zahvaljujem i e, cijelom klubu na konstruktivnom pristupu. A sada smo gotovi sa glasovanjem. For the scheduled time. Što se tiče e, glasovanja, možemo se buniti, ali ne previše. Što se tiče vremena. Announcement for George. We have even the time for announcement. Imamo vremena čak i za priopćenja neki e, preporuka i odluka koordinatora. Brexit, e, predsjedatelj je rekao da e, nije bilo ništa posebno za sada. Imenovanja, odlučeno je da tri dosjea o porezivanju neće biti dodijeljeno prije kraja saziva. Predsjedatelj je spomenuo pitanje mogućeg podjele direktive o NPL-u kako bi se se moglo e, ubrzati e, pisani postupak. E, sastanak odbora Ekon je, odobren je popis sastanaka, posjete Dublinu i Bundesbanki, sastav ovog izlaza dosije o fiskalnom paktu. E, dakle, e, to je bio prethodni sastanak koordinatora. E, radna skupina za financijsku pomoć. Dogovorena su dva sastanka. Sudjelovanje na tehničkim sastancima dogovoreno je da jedan akreditirani asistent i jedan savjetnik po klubu može E, sudjelovati na tehničkim sastancima. E, Koordinator, sastanak koordinatora 26. veljače, e, to je mišljenje Ekona za proračun 2020. EPP. Isto tako dogovoreno je format, odgovoreno je da format jednog sastanka sa gospodinom Mudijem i komisijom. Europski revizorski sud, velika većina za radni program 2020. E, pred, e, koordinator EPP-a je predložio temu koja je prihvaćena, dakle ad hoc rashodi vezani za Brexit koji su izvan redovnog e, uzorka rashoda. Postupak e, zahtjeva formalnih mišljenja Europske središnje banke o zakonodavnim prijedlozima, tajništvo u savjetovanju sa koordinatorom EPP-a će pripremiti nacrt preporuka za sljedeći sastanak odbora. E, ništa se ne događa što se tiče prijedloga rezolucije B80589 kroz 2018. E, analiza delegiranih akata i drugih e, provedbenih e, mjera. 21. ožujka je trebao biti termin, sada je maknut na 2. travnja i isto tako jedan savjetnik po klubu može sudjelovati na tehničkim sastancima vezano za dosje o objavi. Dakle, e, trijalog o Emiru 2.2 i izmjene ESCB statuta. E, trijalozi su e, održani o Emiru 2.2 i došlo je do privremenog sporazuma. Europski parlament, parlament će odabrati kandidate za neovisne, neovisne članove nadzornog odbora ESME. Isto tako kada se radi o članku 22 ECB-a e, se, dogodilo se da je ECB povukao prijedlog zato što e, zbog načina je opseg e, smanjen na treće zemlje i druge elemente. Moram reći da stajalište Europskog parlamenta ne bi e, to dogovorilo sa Europskom središnjom bankom. Imam izjavu u današnjem članku. Danas nije nam bilo drago da je vijeće toliko e, snažno imalo stajalište i nije bilo otvoreno prema kompromisu, a i komisija nije, e, nije imala uravnoteženu ulogu u, ovom, u ovoj raspravi. E, što se tiče e, tržišta rasta malih i srednjih poduzeća, tu je rezultat pozitivan, isto tako i objava podataka E, sporazum sadrži glavne prioritete kao što je vezano za sva ulaganja, a ne samo za održiva ulaganja. A što se tiče i e, revizije ISFS-a, mnogo trijaloga je održano i e, vrlo smo blizu sporazuma. Nalazimo se i tamo gdje smo bili prije par minuta i i ponovno ćemo započeti naš trijalog nakon sastanka Ekona. I konačno također smo postigli privremeni sporazum jučer o Invest EU, dakle zaključili smo taj dosje i želim zahvaliti mom suizvjestitelju Jose Manuel Fernandedu i kolegama iz odbora za proračun na bliskoj suradnji. Mi smo postigli dobar sporazum i uključili smo mnogo točaka iz e, parlamenta. Kao što vidite, puno smo radili, zaključili smo gotovo sve dosije koje smo mogli zaključiti, pa bih želio zahvaliti svim kolegama i osoblju i tajništvu na izuzetno dobrom radu. Sljedeće je usvajanje zapisnika e, sastanaka 26. 27. studenog, 6. E, prosinca, 10. siječnja, 21. do 22. siječnja, 20. 21. E, veljače, 4. ožujka, 11. ožujka. Ako nema prigovora, e, usvojili smo zapisnike. A sada... Sada možemo započeti na vrijeme sa prvim javnim, saslušanjem nakon njegovog e, izbora u nadzorno tijelo sa Andreom Erijem. E, dobrodošao Andreja. Thank uh, Hvala Andreju Inri, što je došao na prvo javno saslušanje. Dobrodošli, e, drago mi je što ste ovdje. Sigurno će to biti vrlo zanimljivo. Mi smo pročitali mnogo vaših izjava, uključujući o transparentnosti. E, ono što ste najavili parlamentu, E, ovaj pristup je izuzetno zanimljiv, dakle bez odlaganja dao bih vam riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, jako mi je drago što vam se danas mogu obratiti, vam predstaviti godišnje izvješće e, Europske središnje banke o nadzornoj aktivnosti. To je moj e, prvo obraćanje kao znači predsjednik ovog nadzornog odbora e, e, središnje e, banke Mogu reći da smo e, u tom smislu imali ustanovljenje prije e, pet godina ovog odbora, te ćemo naučiti nešto od lekcijama. A na kraju ću zaključiti isto tako i o prioritetima nadzora u okviru mehanizma za 2019. godinu te pripreme za Brexit. Ja sam e, počeo svoj posao u Europskoj središnjoj banci, bio sam jako impresioniran sa tehničkom analizom i dubinom rada. Veliki posao se obavlja vezano uz rokove. Imamo u tom smislu težak e, proces, a kompleksan je i zakonodavni okvir u različitim e, područjima. U tom smislu još uvijek imamo i primjenu nacionalnih pravila. S naše strane to nije teško, nije lagano lagano e, e, shvatljivo. E, imali smo znači startup fazu, a kako bismo prešli u zrelu fazu moramo isto tako E, imati i uključenje nacionalnih nadležnih tijela vezano uz uključenje e, i pojednostavljenje internih procesa što se tiče transparentnosti i predvidljivosti. No isto tako mi smo e, temelje, snažne temelje uspjeli u prošlih pet godina staviti. Od 2014. godine kad smo imali ustanovljenje nadzora imali smo zbilja veliki napredak. Mi smo isto tako uveli znači ovaj proces SREP koji se e, gdje imamo znači konzistentnu procjenu e, institucija e, nadzora i isto tako smo imali harmoniziranu primjenu više od 130 opcija. Također imamo i ambiciozni model, interni model procjene, znači e, funkcioniranja tih internih modela. Želimo u tom smislu da ti procesi budu konzistentni diljem Europe. Ono kad govorimo o internim modelima, ono e, što, nas je, e, što nam je to omogućilo da uspijemo identificirati manjkavosti u određenim jako važnim institucijama. Sve to se još uvijek provodi imamo isto tako institucije koje kroz te takve nadzorne e, procese moraju riješiti te manjkavosti. Isto tako mi smo osmislili i ovaj okvir za loše kredite, tri elementa. S jedne strane želimo da se u budućnosti ne dogodi povećanje ovih loših e, kredita. Isto tako imamo isto tako i e, smjernice upravljanja postojećim lošim kretetima. Također imamo i ustanovljenje ovog dijaloga gdje imamo u tom smislu uključenje svih banaka što se tiče strategije smanjenja loših kredita. A isto tako ono što je važno da imamo i dovoljno kapitala koje je usmjereno na ove e, loše kredite. Ono što je važno da isto tako imamo i odredbe koje će se ticati loših kredita u budućnosti. Kad govorimo govorimo o bilancama banaka, unatrag nekog vremena imali smo smanjenje loših kredita u njihovim bilancama od jednog trilijona 2015. E, godine do 228 e, e, milijardi krajem 2018. godine. Našeg akcije u prvih pet godina u okviru ovog bankovnog nadzora je učinilo, je dovelo do rezultata da su naše banke od, e, mnogo otpornije. I u tom smislu smo imali isto tako povećanje takozvanog redovnog kapitala tier 1 e, u e, postotku 11.3 e, krajem 2014. godine do 14.1 2018. godine. No, u svakom slučaju ne smijemo zatvarati oči, nemamo još uvijek integrirani, integrirano tržište europskog bankavnog sustava. Imamo u svakom slučaju, moramo stvoriti takvo tržište, a isto tako moramo učiniti da to tržište i bankarski sektor budu otporni na šokove. Da, moramo u svakom slučaju smanjiti zakonodavne prepreke koliko je god to moguće. Moramo u tom smislu e, dopuniti arhitektarnu e, strategiju i to u okviru takozvanog zaštitnog mehanizma, u okviru jedinstvenog fonda za sanaciju banaka kako bismo imali dobro e, funkcionirajuću europsku bankarsku uniju znači da možemo upravljati današnjim sustavom no isto tako da stvorimo sustav koji će biti otporan za buduće e, bankovne krize u tom smislu smo ustanovili isto tako i takozvani SSM e, akcijski plan u hitnim situacijama to nam omogućava da stvorimo okvir gdje imamo u tom smislu cijeli postupak u trenutu krize, tu se e, faza po faza e, donose i provode postupci kako bi se rješavala kriza. Svi procesi su isto tako e, nadzirani kroz različite kapacitete i isto tako nadzor likvidnosti. U tom kontekstu imamo u tom Evrops, e, e, naš e, nadzorni, nadzorno tijelo te također SEB jako usko surađuju svakodnevno. Jako je važno da smo isto tako potpisali sredinom 2018. godine memorandum razumijevanja kako bismo i u budućnosti što bolje surađivali. Sa regulatorne perspektive imamo isto tako i potrebu da taj intervencijski okvir za nadzor poboljšamo kako bismo mogli e, e, poduzeti bolje mjere. Ono što je važno je da prije svega ovim intervencijskim ovlastima se daje e, pravni temelj od početka kako bismo onda uklonili tu nesigurnost, pravnu nesigurnost primjene različitih nacionalnih pravila. Isto tako što se tiče pranja novca imamo i E, tijelo koje je ustanovljeno kako bismo primijenili e, određene presude Europskog e, suda ono što je e, važno je da e, i dalje na tom polju moramo postići veći napredak. E, I mi smo u svakom slučaju izvukli lekcije od nedavnih skandala u europskim bankama te smo također povećali naš nadzorni kapacitet. Imamo znači cijeli niz aspekata gdje smo poboljšali upravljanje, odgovaranje na potrebe što se tiče internih procesa i tako dalje. Također imamo i isto tako i e, E, cijeli niz e, mjera koje e, želimo primijeniti kako bismo uspjeli ostvariti sustav gdje banke se podvrgavaju svojim obvezama i što se tiče pranja novca i tako dalje. Što se tiče funkcije koordinacije, to će omogućiti razmjenu informacija između ECB-a i nacionalnih tijela koji su nadzorni za nadzor, koji su nadležni za nadzor aktivnosti na području području borbe protiv pranja novca. No, e, možemo e, reći da ECB ima ograničeno područje djelovanja što se tiče borbe protiv pranja novca. I u tom smislu e, cijenimo podršku parlamenta kako bismo ojačali taj okvir AML. A sada prioriteti SS, SS EMA za 2019. godinu. Da, s jedne strane ćemo i dalje paziti da se smanjuju stokovi NPL-a, e, loših kredita, s druge strane ne smijemo isto tako e, izbjeći i e, E, djelovanje na području prevelike izloženosti banaka. E, u, tom smislu određene specifične izloženosti kao na primjer komercijalne nekretnine, rezidencijalne nekretnine i isto tako financije pod, e, poluga, to ćemo sve vrlo, vrlo pomno pratiti. Isto tako smo ustanovili, kao što smo već rekli, ovu reviziju TRIM. Ono što je važno je da osmislimo rezilijentnost na šokove likvidnosti. U tom smislu imamo i cijeli niz e, e, mjera u području postupka procjene adekvatnosti internog kapitala i postupka procjene adekvatnosti interne likvidnosti. u svakom slučaju moramo biti pripremljeni na e, Brexit. To je što se tiče nadzornih aktivnosti tijekom dvije godine bio prioritet za nas. U svakom slučaju imamo tu nesigurnost što se tiče sljedećih koraka. U ovom trenutku izgleda da teški eh, hard Brexit još uvijek nije e, maknut sa stola. Mi u svakom slučaju se želimo pripremiti, također želimo da se banke pripreme za sve moguće okolnosti. Mi smo isto tako procijenili cijeli niz aplikacija za licence za banke koji koje se žele preseliti u eurozonu. I isto tako to mora biti u skladu sa našim očekivanjima nadzora. Mi smo dali dozvole e, svima onima koji su se aplicirali na vrijeme. Isto tako mi e, sa onima koji su zakasnili ili kasno podnijeli e, aplikacije radimo usko kako bi oni također bili u skladu sa našim očekivanjima. Vidjet ćemo na koji način će se provesti isto tako i tranzicija za razdoblje post Brexita. To je e, puno cijelog niza izazova. Znači, banke koje su izvan eurozone, e, te isto tako oni koji su još uvijek u Ujedinjenoj kraljevini, su jako do, e, u dobroj mjeri pripremljeni za situaciju u kojoj čeka. Moramo isto tako stvoriti ovaj sustav suradnje nakon E, Brexita. Tu u svakom slučaju moramo isto tako imati e, e, i također stvaranje tih i potpisivanje memoranduma o razumijevanju, o suradnji nakon Brexita sa bankama u Eurozoni i Ujedinjenoj Kraljevini. Ono što je važno je da imamo isto tako i podjelu odgovornosti što se tiče nadzora i to u okviru branši. Imali smo isto tako interne pripreme u okviru središnje banke, mi smo imali također i proces što se tiče direktnog nadzora institucija, to je postalo znagovito kao rezultat Brexita i isto tako imali smo i e, edukacijske aktivnosti. Kad govorimo o hitnim planovima, mi, smo, e, mi nadziremo te planove kako bismo mogli intervenirati ako je to e, potrebno. Mogu reći da u svakom slučaju imali smo nadzor koji je ojačao otpornost banaka, e, no isto tako mnogo toga još uvijek moramo napraviti. Ne smijemo zaboraviti lekcije e, iz e, krize. Hvala u svakom slučaju vama što ste bili jako dobra protustrana i e, sa puno kompetentnosti. Vi ste isto tako uvijek gurali e, i stavljali u prvi plan ovaj prioritet Europske e, bankovne, Europskog bankovnog područja. Zahvaljujem nam u svakom slučaju na suradnji, veselimo se i suradnji u budućnosti. Uh, Andrea Hvala Andrea. tu smo zbilja čuli jako puno tema, a ja imam dosta pitanja. Evo, počinjemo sa prvim govornikom, Markus Weber. Izvolite. Hvala lijepa. Lijepo je što vas imamo ovdje opet u novoj funkciji. Iako bi mi bilo drago da sam tu mogao vidjeti i ženu na vašem mjestu. Ali većina odlučuje. Imam dva kratka pitanja, vi ste ih već spomenuli, to je borba protiv pranja novca. Vaša prethodnica nam je bila najavila da će se organizirati jedan takav ured za sprječavanje pranja novca. Možete li nam reći nešto više što se tu odvija? I još k tome, budući da upravo pregovaramo vaše e, ranije e, tijelo, e, dakle tijelo za nadzor banaka, je isto svjesno te problematike pranja novca i imamo isto tako AFB V e, banku, dakle banku iz e, Litve koja je bila pod nadzorom Europske središnje banke pa nas zanima što mislite o tome. A u jednom intervjuju ste nedavno e, zabrinuto rekli da postoje dakle još uvijek u bilancama banaka veliki broj zajmova od strane država pa me zanima E, što vi kao nadzorno tijelo tu mislite učiniti kako biste se pozabavili ovim problemom? Hvala vam lijepa. Thank you for the question. On the e uh, let's say, uh, Hvala na ovom pitanju. Što se tiče e, pranja novca, imamo znači tu koordinaciju, već imamo isto tako funkcije koje su e, podvrđene u okviru nadzornih procesa Središnje Europske središnje banke i to će brzo početi. A sada uloga, naša uloga u e, nadzoru borbe protiv pranja novca. Mi nismo u tom smislu nadzornik, no to je u svakom slučaju ipak dio našeg bonitetnog nadzora. E, kao što sam rekao u uvodu, naš e, posao može biti koristan u različitim područjima. Prije svega možemo identificirati određena pitanja u okviru naših internih e, inspekcija i jako je važno da je ovaj u, okvir uspostavljen sada i da smo u okviru memoranduma o razumijevanju isto tako uspjeli ostvariti veze sa drugim nadležnim tijelima za nadzor. A što se tiče naših odgovornosti, mi smo znači e, odgovorni za dozvole za druge banke u okviru europodručja i moramo vrlo pomno pratiti podatke kako bismo bili sigurni da kriminalne aktivnosti ne uđu u europski bankovni sektor. To isto tako vrijedi i za područje nadzora što se tiče upravljanja i internih kontrola. Da, banke koje su imale problema sa pranjem novca su također pokazale i slabosti na području i internih kontrola i nadzora u tom to jest e, upravljanja i to je jako važno za nas znači imamo s jedne strane jačanje suradnje sa tijelima za borbu protiv pranja novca i imamo isto tako i e, razmjenu informacija te naše savjetovanje takvih tijela a također imamo isto tako i jačanje tih redovitih boniteta Eh, kontrola. Mislim da na ta dva područja moramo eh, djelovati zbilja snažno i tome pridati veliku pozornost. Što se tiče izloženosti europskih banaka, eh, znači obveznicama, suverenim obveznicama, da, radi se tu o nekim kama koje imaju prevelike izloženosti. Video, video sam da e, što se tiče određenih banaka imaju čak i više od e, deset puta svog redovnog kapitala koji je u tim suverenim obveznicama. E, da, E, moramo u svakom slučaju paziti da se to koristi na najbolji način što se tiče pokrivenosti i likvidnosti, da e, isto tako taj, e, ta ekscesivna koncentriranost se smanji, to je u svakom slučaju jako važno pitanje i to također možemo i rješavati te također analizirati kroz ovih naših internih kontrola. Da, to sve dobro zvuči, ali koje su konkretne akcije? Da, ako postoji ekscesivna koncentracija, onda će se tražiti od banaka da se pozabave time da to riješe. Na primjer, u prošlosti sjećate se da jedno prvo, e, prva akcija koju smo 2011. godine poduzeli kad smo imali tu veliku izloženost europskih banaka suverenim obveznicama je e, također e, stvaranje takozvanog kapital e, e, buffera u okviru drugog stupnja. Evo, to drugog stupa, to je ono što smo tada napravili, možemo uzeti u obzir cijeli niz različitih stvari. Imamo tu čitav niz toma, ja bih te htio, tema, ja bih se htio fokusirati na tri. Podsjetili ste nas na vaš okvir za pitanje MPL-a i isto tako ste govorili o vodiču za budućnost i za burzu. Imam kao prvo jedno pitanje. Kad govorimo o udjelima, dakle tu imamo dakle određena očekivanja u pogledu nadzora Dakle, ono što je odlučeno u srpnju je da će postojati određeni dijalog. Tako da su to pitanja koja su uistinu specifična što se tiče banaka. Vi ste to potvrdili. A drugo je malo teže jer sad smo postigli i zaključili dakle naše pregovore vezano oko prvog stupa i što se tiče bonitetnog nadzora, odnosno takozvanog backstopa. I Dakle, načelno kao što znamo može postojati razlika između e, stupa 1 i stupa 2, ali trebamo paziti da tu postoje dvoja različita e, pravila, tako reći. Pa se, nas zanima kako ćete se time pozabaviti. Drugo se isto tako odnosi na presudu suda koju smo čuli jučer u pogledu činjenice, dakle, a parlament je to uvijek tako tražio, dakle da ta e, schema je danstvenih depozita bi trebalo skladu sa člankom 11.3 se vidjeti upravo na taj način kako je sud to e, prosudio, ali ali DG Competition je to smatrao državnom potporom, dakle da se ne dozvoljava korištenje tog instrumenta i to je stvorilo vrlo velike posljedice u čitavom nizu zemalja, pogotovo onoj koji ja osobno znam najbolje. I sad imamo e, kontroverze u pogledu toga. Gospodin Hukman mi je rekao da je to bila želja zakonodavca. Komisija je rekla e, mi moramo činiti ono što nam kaže sud. A evo vidimo da sad sud ima potpuno suprotno mišljenje. Dakle, kako uzeti u obzir e, taj posao koji je potreban kako bismo mi mogli taj naš okvir e, popraviti, pogotovo kada govorimo o tim institucijama. Hvala što se tiče ovog e, okvira vezano uz loše kredite i dakle kad govorimo o tom udjelu loših kredita u bilanci, dakle to je dio našeg nadzornog dijaloga. Mi smo poslali pisma bankama i zadali smo određeni okvir, sada smo započeli s tim dijalogom, to ćemo sve unijeti u tu cjelokupnu e, interakciju. Pa ćemo onda unutar tog dijaloga. Naravno, banke mogu postaviti pitanja vezano koliko odgovaraju e, te preporuke vezano uz pojedine portfelje, pa ćemo onda vidjeti, dakle očekujemo da se iskomuniciraju ta očekivanja i da će onda banke to moći izvršiti. Što se tiče adenduma, tu postoji pitanje samog tajminga i fokusa. Dakle, su zakonodavci su nam stavili na raspolaganje određene zakonodavstvo koje se odnosi na kredite iz e, lipnja ove godine, ako sam ja to dobro e, shvatio. Dakle, postoji jedan dio kredita koji neće time biti obuhvaćen, a Morat ćemo to opet nekako učiniti u ovom nadzornom smislu. Cijeli taj okvir se nekako stvarao kako je rečeno granularno, dakle možemo reći vjerojatno korak po korak, dio po dio. I sad trebamo izvršiti taj prijelaz s jednog instrumenta na drugi, dakle razina jedan ili Pillar one, odnosno taj backstop e, će značiti da će postojati slučajevi gdje će nadzorno tijelo moći zatražiti od banke određene druge zaštitne mehanizme. Ali ne smijemo tu imati nikakva pravila koja se preklapaju. Kada govorimo o presudi suda, Nismo tu još proveli nikakvu dubinsku analizu. Kratko smo e, jučer o tome razgovarali s našim nadzornim odborom. To otvara sad nove puteve u pogledu upravljanja krizom. I ono što bih ja tu želio reći da ove lekcije u pogledu toga što smo naučili unutar ovog okriva upravljanja krizom tijekom prvih godina je da postoje određene administrativne instrumenti u pogledu likvidacije, dakle nešto što se može aktivirati, e, a što nije e, pod odgovornošću e, dakle jedinstvenog odbora za likvidaciju. Dakle, tako da tu imamo imamo određenu ulogu pojedinih čimbenika, pogotovo ako banke uđu u određene e, poteškoće. Naravno, moramo pažljivo pratiti i vidjeti što je sud rekao, ali to je u svakom slučaju jedan vrlo važan razvoj. Hvala vam lijepa. Hvala i za ovo što ste rekli vezano uz addendum. Dakle, ako FIN odluči preuzeti mjere iz razine 1, dakle Pillar 1, to je primjenjivo ako se usvoje svi portfelji. Dakle, mi ćemo usvojiti vlastite mjere. Sljedeći govornik. Alde. Sven Giegold. Hvala lijepa. Dobrodošli u vašoj novoj ulozi ovdje i veselim se našoj suradnji kao što smo to i do sada radili. Imam čitav niz vrlo brzih, preciznih pitanja. Kao prvo, u prošlosti ste jako bili za transparentnost, razine 2, pillar 2, kao što ste činili unutar EBA okvira, pa me zanima o vašoj novoj ulozi. Da li ćete vi i dalje biti na istoj razini kao što je bilo vezano e, vašu vaš osobni interes, dakle da li ćete to sada raditi i u ovom nadzornom smislu. Nigdje se ne govori o e, polugama, iako je u studenom prošle godine AMF nas tu jako upozorio. Dakle, koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se pozabavili e, opet jednim rastućim rizikom i zašto tako nešto nemate u vašem godišnjem izvješću u pogledu ove mape rizika? Kada e, govorimo o dakle, lošim kreditima, koje mjere namjeravate poduzeti tako da ovi e, standardi koji ste razvili u vašem andendumu e, preuzmu i manje institucija, ne samo banke nad kojima vršite nadzor, jer vi još uvijek i tu imate odgovornost da osigurate jednu sličnu razinu regulatornih standarda. I na kraju spomenuta je ABLE. Dakle, tu ste napisali jedno izvješće koje nije baš čitko. Možda bi nam mogli jednostavniju verziju staviti na raspolaganje kako bi nam stvari bile jasnije. Hvala lijepa. Čitav niz pitanja. Što se tiče drugog stupa i testa stresa. Puno bi mi vremena trebalo da to objasnim sada, ali pokušat ću biti kratak. Ja mislim da zahtjevi iz stupa 2 se moraju objaviti. Oni su povezani sa maksimalno e, iznosom koji se može distribuirati. Dakle, imamo tu čitavu niz e, konverzije instrumenata u kapital. Dakle, to su stvari koje su bitne za ulagatelje, pa bi te stvari trebalo objaviti. E, smjernice i vodič za stup 2 bi isto tako trebalo E, dati na uvid javnosti. Mi smo dosta toga učinili, recimo što se tiče ovog testa u pogledu stresa. Dakle, tu imamo podatke za čitav niz banaka, e, a u SAD-u e, daju samo 19 točaka. Ali ako pitate ulagatelje, kažete da im e, oni daju upravo ona, one podatke koji su njima najvažniji. Dakle, vezano uz e, kapital, e, a to trenutno nisu informacije koje mi objavljujemo javnosti, odnosno činimo to na jedan usklađen način. Nešto što je meni teško za prihvatiti je da sad imamo banke u nekim državama članicama koje sve objavljuju, dakle sve zahtjeve i smjernice i čak i neke informacije i pisma koje mi šaljemo bankama. U drugim državama članicama nemate nikakve informacije koje se objavljaju, čak ni ono što je vezano uz e, e, drugi stup. Pa bi bilo bitno e, tu uskladiti taj cjelokupni sustav koliko tko e, objavljuje. Dakle, ono i što se odnosi na vodič, odnosno smjernice i na zahtjeve. Ja sam svjestan toga da je to kontroverzno, e, to nije nešto što svi misle, pa će biti to jedna teška rasprava. Kada govorimo o ovom e, testu u pogledu likvidosnog stresa, imate rezultate recimo u srpnju i onda opet nove informacije u prosincu. E sad način kako se te rezultate može uključiti u završni rezultat, to opet ovisi o e, pojedinim zaključcima u pogledu nadzora. Dok sam još bio u EBI e, prošle godine, ja sam pokušao iznijeti taj prijedlog da imamo informacije na kraju procesa i da onda tržištu dajemo relevantne informacije u pogledu toga koje su procjene e, nadzora u pogledu situacije u pojedinoj banci, jer mislim da je to ono što je potrebno. A htio bih da se to radi posvuda, ne samo u nekim bankama. Da, e, financiranje kroz e, polugu, dakle to je nešto što je vrlo bitno. E, ono što smo mi tu sada vidjeli je jedna mješovita slika. Imamo nekoliko aspekata. Dakle, neke naše smjernice su banke dobro e, e potrijebile kad govorimo o tom konceptu financiranja pomoću financijske poluge. Neke to baš ne provode tako dobro i mi sad to i dalje pratimo gdje je to slučaj. Brine nas činjenica, iako se volumen nije značajno povećao i nije onako velik na globalnoj razini. Govorimo o tržištu od oko 2,3 trilijuna izloženosti. A kada govorimo o europskim bankama radi se o 310 milijardi. Dakle, ono što nas brine je da postoji sve veće pouzdanje u transakcije koje imaju vrlo snažno izraženo e, tu financijsku pologu. Dakle, e, ono što nas brine je da nam tu fale pokrića. Ali mi isto to pratimo. I kad govorimo o ovim manjim institucijama, mi za veće institucije razvijemo određene smjernice, onda razvijemo ono što nazivamo zajednički standardi koji bi e, trebali pomoći radu i manje značajnih institucija. Moram biti svjestan toga i priznati vam da nisam svjestan što je tu izdano za sada u ovom području, pa vam se možda mogu vratiti s nekim dodatnim informacijama u tom smislu. Što se tiče Što se tiče ovog pitanja e, objavljivanja i donošenja odluka mi nastojemo istovremeno objavljivati, dakle e, da ne dođe do bilo kakvog odugovlačenja Dakle, pitanje povjerljivosti je tu uistinu nešto što, na što moramo uzeti u obzir. Marko Vali. Pali, upali. Imam tri brza pitanja za vas. Prvo je vezano za e, spajanje Banking Europa i banka koje su prevelike da bi propale. Ne možemo ići baš u detalje pojedinih operacija, ali želio bih znati opće mišljenje vezano za spajanje banaka koje možda imaju različite probleme. Recimo u Njemačkoj Deutsche Bank Commerce o kojoj se mnogo govorilo u javnosti, a možda postoje i neki drugi slučajevi koji bi se mogli pojaviti u budućnosti i postoje li neki veći sistemski rizici u spajanju te dve situacije, odnosno situacije banaka koje su too big to fail da se zapravo stvori, odnosno osnuje jedan veći subjekt. E, žao mi je što se nismo usredotočili na pitanje e, vezano za likvidna, e, likvidne, likvidne kapitale. Recimo kao što smo započeli sa vrlo važnim poslom u EBI, činimo li možda nešto više vezano u odnosu na prethodno upravljanje. I već ste odgovorili na moje posljednje pitanje, ali želio bih e, da mi e, još jednom pojasnite e, što će vaša institucija učiniti za upravljanje stres testova dakle sa nekim privatnim subjektima koji su imali određeni interes u upravljanju osjetljivim podacima. Želim da mi kažete da se to neće više dogoditi ili kako će se time nositi. On, uh, on, uh, on mergers, let's say, let, me say first and foremost that uh, the... Što se tiče spajanja banaka, dakle i što se tiče našeg nadzora tu imamo jedan poseban zadatak u slučaju spajanja. Ako se to stavi pred nas, onda mi želimo u stvari provjeriti samo održivost projekta, dakle da se radi o jednom snažnom poslovnom planu, da se mogu stvarati profiti, da imamo e, snažno upravljanje s dobrim vodstvom, e, mogućnosti izvršenja i da postoji adekvatna razina kapitala i likvidnosti s obzirom e, na rizike. I sve se to onda svodi na to da da takvo jedno tijelo koje će nastati može kontinuitetu zadovoljavati sve zahtjeve u pogledu nadzora. Evo, to je naš glavni fokus. A kad govorimo o ovom e, aspektu too big to fail, ne bi trebali imati neke predrasude u pogledu veličine. To pitanje se odnosi na dvije zaštitne mjere. Prvo, ako banka postane e, prevelika, mora nekako internalizirati rizike koje ona predstavljaju u financijskom sektoru. Dakle, moraju imati dodatni kapital, e, zaštitne mjere u bilanci koje će smanjiti vjerojatnost da banka propadne i da se stvori šteta e, ostatku financijskog sektora i ekonomije. A to su sve stvari koje su predviđene kada govorimo o sistemski važnim bankama. A drugo je da sve te e, e, akcije koje imamo već navedeno u direktivi e, je, <laughs> dakle, ako e, postanete veliki da možete imati i dalje takve strukture gdje je e, potrebno ili postoji mogućnost određenog e, nacije u slučaju određene krize. Dakle, E, ta perspektiva sanacije je vrlo bitna da se dakle i može izaći sa tržišta jednostavno. To su te dvije važne mjere koje morate imati na umu kada govorite o spajanju. Budući da ste to već spomenuli, sada bih rekao nešto što nije u vašem pitanju, ali što je jako važno, ali ponekad imamo tu raspravu o prekograničnom spajanju, spajanju unutar granice, da li bi trebali imati pozitivni stav prema jednom ili prema drugom. Ne bi tu trebali imati e, samo jednu politiku koja prati e, spajanje. Ponekad možemo imati prednosti ako to imamo na ovoj nacionalnoj razini, recimo može se ostvariti veća učinkovitost, ali ono što mene tu brine je da nemamo e, prepreke, nemamo regulatorno ili nadzorno tijelo u prekograničnom slučaju. I to je, nažalost, trenutna situacija koju imamo. Dakle, imamo jedan okvir koji ne stvara pozitivno okruženje za prekogranična spajanja. Što se tiče ovih, e, ove imovine vezane za treću razinu, žao mi je što nisam bio jasan. U stvari u prioritetima za 2019. postoji konkretni prioritet o tržišnom riziku i evaluaciji e, imovine, što znači da idemo dublje u e, složenu imovinu koja zapravo stvara probleme za evaluaciju to nije već, e, e, nije da to već nije učinila Europska središnja banka, ali bilo je mnogo inspekcija, inspekcijskih nadzora na terenu e, banaka koje su posebno izložene ovakvim složenim instrumentima. Također bih rekao da imovina razine 2 i 3 su zapravo mješavina vrlo različitih imovina. Postoje vrlo riskantna imovina, nekako je vrlo likvidna E, i koja sa nadzorne perspektive e, zapravo e, stvara probleme. Isto tako neki proizvodi koji daju banke svojim korporacijama i pomažu im u nekim konkretnim aktivnostima, a to ne stvara jednake probleme. Što se tiče savjetnika, da mi već u proračunu i to u proračunu za ovu godinu predviđamo e, dosta veliko povećanje našeg osoblja. Ne sjećam se točnih brojki, ali mislim da se radi o 40 e, ljudi koje zapošljavamo ove godine kako bi internalizirali neke zadatke koje su posebno vezani za stres testove i da smanjimo e, ili ukinemo to da se oslanjamo na vanjske savjetnike. Hvala, Danuta Hübner. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja zapravo imam jedno vrlo kratko pitanje vama, jer mislim da u jednom od posljednjih e, saslušanja koje smo vodili u Financial Timesu, kada su vas pitali, e, vi ste govorili koncentraciju holinga suverenog duga a u tom kontekstu bi željela pitati koja su vaša mišljenja vezana za to e, kakva rješenja biste mogli prihvatiti, kakve razine koncentracije ili e, nulti rizik za dug, suvereni dug. A sada kada se radi o ovim, o e, e, ovim vrijednosnicama koje su podržane, podržane obveznicama, Hvala lijepa. Jer razvijam svoje razmišljanje jer kao što sam prije spomenuo, kada se radi o koncentraciji suverenih izloženosti je bio veliki problem kada sam započeo u EBA-u e, i tada smo zaista bili u središtu krize. Međutim, pitanje je po mojem mišljenju, lekcija mog iskustva jest da trebamo više pozornosti posvetiti e, e, načinu na kojim obračunavamo te izloženosti. Jer vidimo da banke e, stavljaju te ta izvješća iz svojih knjiga do takozvanog held to collect. To su instrumenti koji imaju povijesnu vrijednost. Conditions, uh, kada su uvjeti, kada uvjeti na tržištu se e, pogoršavaju, a to sa nadzorne perspektive nije pozitivan razvoj. razvoj. Mi bi željeli da barem ona imovina koja se zadržava za pokriće, za e, onjer za likvidnost, a to je redovni osnovni kapital koji bi trebao biti zadržan na tržištu što bi značilo da banke aktivno upravljaju rizikom tih portfelja i e, tada kada postoje veći rizik, rizici na tržištu onda e, se oni pokrivaju izravno kapitalom banke. A isto tako postoji pitanje prevelike koncentracije. Uvijek sam bio protiv e, uključivanja ograničenja velikih izloženosti E, mislim da ne bi smjeli ograničiti te e, izloženosti, ali neka razina tih poticaja, vrlo velika razina koncentracija e, bi bila zagarantirana. A to bi pomoglo kada je kredit vrlo visok. Bio sam razočaran kada sam vidio da u vijeću te ideje europskih e, sigurnih obveznica ili e, određenih instrumenata Securitas e, zapravo odražavaju različite različite suverene dugove, a da to, tome nije obraćena pozornost, jer trebamo prave europske instrumente koje se mogu smatrati sigurnom imovinom. Babette Finter. Babette Finter, hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovani gospodine Nrije, ja ću postaviti svoje pitanje na njemačkom. Hvala vam lijepa. Hvala na vašem izlaganju vi ste rekli, barem ja mislim da ovom mandatu smo puno toga e, postigli što se tiče mehanizama za savladavanje kriza i određenih vrsta osiguranja. Isto tako ste rekli da još uvijek nismo dovoljno jaki, otporni na krize, dakle trebamo se više uputiti na uredbe, a ne na e, direktive, gdje biste retrospektivno rekli dakle, da bi europsko pravo bilo bolje nego direktive koje se prvo moraju onda primijeniti na e, nacionalnoj razini, dakle, ili čisto ovako kao prognoza, gdje biste vi to očekivali i ne znam kako će to izgledati u sljedećem sastavu parlamenta, koliko će vas parlament e, u tome podržavati. Ja vidim tu veliku prepreku i u ekofinu, dakle u vijeću, što je još e, e, nešto što je bitno za europske banke, jer tu države opet trebaju malo dati dio svog suvereniteta i nacionalni način razmišljanja, nacionalni e, šampioni u njemačkim medijima su vas e, kritizirali da ste vi kritični prema tome kako vi objašnjavate tu želju ne samo u Njemačkoj nego i dakle drugdje da se sve stavi na te nacionalne šampione uz e, sve rizike koje ste vi isto tako malo prije spomenuli. Hvala lijepa. E, hvala na ovom pitanju. E, moj njemački će postati malo bolje sad kad živim u Frankfurtu, ali još uvijek nije dovoljno dobar. Dakle, više uredbi nego direktive. Gdje? To je važno pitanje. Definitivno postoje područja kao što je procjena fit and proper gdje smo već e, naglasili, ja sam naglasio da Europsko nadzorno tijelo E, ima poteškoća e, pristupiti zajedničkim europskim praksama a to je dosta bitno jer e, dosta članova pročelnika, direktora banaka dovodi u poziciju u kojoj jesu. E, sada pokušavamo u EBA-u e, izraditi smjernice, e, usklađene prakse, ali nacionalna tijela se nisu osjećala sposobnima krenuti u tom smjeru, jer nacionalno zakonodavstvo koje provodi direktivu zapravo ima drugačije rješenja. Da li postoji ex ante ili ex post evaluacija jednog člana odbora, upravnog odbora banke i mi e, moramo zapravo primjenjivati različite prakse, različita zakonodavstva u EBI i nekad nemamo pravne instrumente koji su dovoljno čvrsti da kažemo ne kada bi to trebali učiniti. Dakle, to je definitivno jedno područje. Još jedna stvar je vezana za mjere rane intervencije. To je u direktivi i e, preklapa se e, sa nadzornim mjerama. Nadzorne mjere su bolje definirane zato što oni idu e, prema uredbi, a nadzornici se bolje s time mogu nositi. Znači da više koristimo nadzorne alate nego alate za ranu intervenciju, zato što su oni jasniji. I ako imamo jasne, jasnu regulativu, regulativu na e, europskoj razini za te nadzorne mjere je također izuzetno važno. Što još? Ima još mnogo područja. Postoji niz nacionalnih diskrecijskih mjera koje su uključene u ono što se zove danski kompromis u prvom, e, u prvom e, valu CRD-a e, i to pokazuje da na nacionalnoj razini postoji mnogo diskrecijskih ovlasti, a to otežava naš sustav. Ja zaista cijenim da novi paket e, jasno radi e, razliku između makrobonitetnih e, i mjera i onih iz stupa 2. Međutim, još uvijek nešto ostaje na nacionalnoj razini, a možda bi to primjerenije bilo E, provesti na europskoj razini. Znam da je rasprava vrlo prijeporna, recimo kada se radi o odustajanjima od kapitalnih zahtjeva koje se primjenjuje na nacionalnoj razini je zapravo sada jedna od prepreka e, kretanja kapitala u europodručju a banke smatraju da je to isto tako prepreka za prekogranična spajanja i tu bi trebalo možda to bolje razmotriti i raspravljati. Ali još uvijek nije prihvaćeno e, tijekom nedavnih razgovora. Dakle, to su prve stvari koje mi padaju na pamet, ali vjerojatno ih ima više. E, da, ML sam također spomenuo, dakle e, radi se o području e, zabrane pranja novca koji se sada primjenjuje različito. To nije e, u mom opsegu rada, međutim ako krećemo od direktive prema uredbi u području pranja novca bi bilo veliko poboljšanje e, kako bismo imali jedan europski pristup e, zabrani pranja novca, a problem jeste europski i trebalo bi ga riješiti na europskoj razini. Puno vam hvala. Ne vidim e, još kolega za postavljanje pitanja. Pa mislim da možemo ovdje zaključiti. Bila je to vrlo bogata rasprava i siguran sam da će ove teme biti u središtu. A, da, imate spontano javljanje, izvolite. Hvala vam lijepa. Lijepo je što ste došli ovdje u svojoj novoj ulozi. Znam da ste u ponedjeljak eh, u FT-u imali zanimljiv eh, intervju koji se bavio bankovnim sektorom i pitam se jedna stvar koju ste rekli da ne želite političko miješanje i način na koji ćete osigurati da eh, poslovni subjekti ostanu održivi. Dakle, ja čujem za dvije banke koje govore o tome da će se spojiti i koje nisu trenutno vrlo uspješne, dvije njemačke banke. Znate o čemu govorim. Mislite li da spajanje ovakvih banaka da će to dovesti do uspješnog rješavanja problema s kojima se suočavaju, odnosno kako biste savjetovali tu vladu da se ne miješa u te aktivnosti ili kako da se miješa, intervenira? da ja nisam savjetnik vlada i ne bih savjetovao vlade da zauzmu određeno stajalište. Možda mi to omogućuje i da odgovorim na dio jednog pitanja e, na koje nisam potpuno odgovorio, vezano za nacionalne šampione ili evropske šampione. Mislim da je naša uloga kao nadzornika da budemo potpuno neutralni da na nas ne utječu politički argumenti. Mi nismo tu da promičemo niti nacionalne, niti europske šampione. Zamisao da postoji neka političko razmišljenje između e, tih nadzornih aktivnosti bi zapravo na neki način e, onečistilo naše aktivnosti mi možemo vidjeti projekte koje nam predlažu banke i onda ih e, sa nadzorne perspektive na neki način osporavati ili, ili staviti im izazov, vidjeti da li te banke zaista mogu stajati na vlastitim nogama, jesu li dovoljno snažne u smislu e, kapitala, da li ima dovoljno dobitaka što se tiče učinkovitosti u tom spajanju kako bi one E, bile dugoročno stabilne. A isto tako i e, sposobnost banaka da e, da zaradi dobit i da bude privlačna za ulagače. To su elementi koje mi analiziramo, a to bi trebali biti jednaki elementi koje bi banke trebale razmotriti prije nego što svoje planove nama predstave. Dakle, ne mogu reći više od toga. Sven Jako mi je drago što možemo tako dugo, skoro u privatnoj razmjeni mišljenja s vama razgovarati. To je zbilja izvrsno. A sada bih se želio nadovezati na ono što je rekla Nina Jill. I to možda malo drugačije okrenuti. Nisam e, siguran da se radi u jednom slučaju o zbilja njemačkoj banci. Ako e, vidite E, vlasničku strukturu, ali to je zapravo prije svega bila šala za e, njemačku publiku. No, Obje banke o kojima razgovaramo imaju i jedna i druga slabu, eh, isto slabu poziciju što se tiče kapitala. Čak i tijekom eh, uspješnih spajanja i preuzimanja možemo reći da u tom smislu što se tiče kapitala i učinkovitosti ništa se ne događa u prvom trenutku. Morate imati novac kako bi si mogli eh, priuštiti spajanje i iz toga proizlazi moje pitanje vama. Koja je uloga SSM-a, jedinstvenog nadzornog mehanizma, u okviru takvih e, spajanja? Imamo, e, na primjer, e, nadzornika Njemačke u okviru zajedničkog nadzornog tijela. Imamo isto tako to pitanje Deutsche Bank. A E, kad e, imamo određene zabrinutosti onda možemo također imati u svakom slučaju e, i ovu stranu Njemačke. Ne znam da li su oni sad e, u potpunosti neutralni ili ne, nisam siguran i u tom smislu je izuzetno važno što radi jedinstveni nadzorni mehanizam, budući da je to europska institucija koja bi više bila vaša uloga u ovom spajanju, da li bi gledali kapitalne pozicije buduće banke, da li će se onda u tom smislu uzeti u obzir i troškovi takvog spajanja te e, vidjeti na koji način to može imati utjecaj kako će u to utjecati na kapitalne pozicije e, banaka. Da, vi ni, nemate e, industrijsku znači nemate nikakvu nadzornu politiku, no s druge strane zapravo nadzornu ulogu, no imate bonitetnu ulogu. Da, to je upravo naša uloga. Oprosti Oprostite što se ponavljam, no gledamo zbilja poslovni plan banke i banaka koji su pred nama. Mi sad e, provjeravamo da li je to razumno ili no, vezano uz e, pozicije što se tiče kapitala, likvidnosti i tako dalje. Je li to u svakom slučaju e, rezultat stavlja u situaciju gdje ćemo biti sigurni da ćemo na srednji i dugi rok ta nova banka isto tako moći poštivati ove e, kapitalne zahtjeve. Evo to radimo individualno kad govorimo o kontroli banaka, to radimo isto tako kad se radi o spajanju i tako dalje. Provjeravamo da li su banke u poteškoćama, da li su izložene strukturnim, e, znači e, planovima restrukturiranja i tako dalje, da li ima ima određenih e, također utjecaja sa e, tržišta. Evo, e, to je nešto što sve uzimamo u obzir i moramo biti sigurni da svi ti elementi će biti na mjestu u sljedećem razdoblju kako bismo mi imali onda dovoljna jamstva. S druge strane, moramo u svakom slučaju uzeti u obzir i ovaj aspekt dobiti banaka, troškova. Imamo isto tako i taj E, omjer što se tiče samog prihoda, trebamo vidjeti da li su omjeri preveliki, a nakon toga gledamo isto tako i rizike izvršenja kad se radi o samom spajanju. Što je veće spajanje, onda imamo i veće izloženosti takvom riziku, a sve, e, sva jamstva ćemo prije svega e, gledati kroz poslovne planove banaka. Da, E, kad e, govorite o tome, da li imate neke zabrinutosti, a s druge strane da li ste bili kontaktirani u relativno ranoj fazi pripreme. Nas se ne treba kontaktira, mi smo u konstantnoj, zbilja u neprekidnom smo kontaktu sa bankama, no bili smo informirani da su pregovori započeli, no mi sad e, čekamo da vidimo koji će biti zaključci tog, e, tih pregovora i možemo reći da smo sada u određenoj stand-by situaciji. Da, nije na nama da izražavamo e, mišljenja e, prije samih prijedloga. Mi ćemo vidjeti prijedloge, vidjet ćemo da li određeni prijedlozi su smisleni što se tiče poslovnog modela, da li je novi entitet atraktivan, da privuče poslovne subjekte. Evo, to je sve što mi radimo. Hvala. Mislim da je ova rasprava bila izuzetno zanimljiva, a mislim da sada možemo zaključiti ovaj sastanak. Hvala Andrej Enrija. Sljedeći sastanak je 1. travnja u 3 sata. A to naravno nije 1. april.